To je izjava komisije o stanju nuklearnih postrojenja u Bjelarusu. Povjereniče, izvolite. E, povjereniče, izvolite. Uvaženi kolege, uvaženi zastupnici, u ime povjerenika Kanjeta dopustite da prvo e, zahvalim e, zastupnicima na ovom pitanju o djelovanju E, komisije i stanju nuklearnih postrojenja u Bjelarusu i dopustite da vam kažem kako e, radimo na osiguranju toga da će se u ovim postrojenjima raditi na najvišoj razini sigurnosnih standarda. Nuklearna sigurnost ključan je prioritet za komisiju kao što potvrđuje e, strategija, okvirna strategija za energetsku uniju a pritom e, jačajući suradnju, transparentnost i povjerenje. Dakle, koristimo sve instrumente na raspolaganju kako bismo osigurali najviše moguće standarde sigurnosti u Europskoj uniji i na međunarodnoj razini. To je e, svakako jedna stvar o kojoj nema e, nikakve sumnje niti se može pregovarati. Što se tiče suradnje sa Belarusom u nuklearnoj sigurnosti, to je upravo pristup e, koji smo uvijek zagovarali i zastupali u odnosima sa Belarusom. Nuklearna sigurnost i radiološka zaštita uvijek su bili ključan fokus e, naših e, međusobnih kontakata. Od 2011. Europska unija Da je e, pomoć, e, tehničku pomoć nadležnom tijelu u Bjelarusu u pogledu e, nuklearne sigurnosti i prenosa najboljih praksi i regularnog procesa uključujući i uvjeta licenciranja i inspekcijskih praksi te puštanja u rad i rad. Od 2015 E, jedan stručnjak Europske unije nalazi se u Minsku e, gdje jačamo e, regulatorni okvir i rekonstrukciju nuklearnog postrojenja od samog početka, a s ciljem da podijelimo naše kompetencije i osiguramo prižavanje najboljih međunarodnih praksi i normi. Putem ove tehničke pomoći nadležno e, regulatorno tijelo Belarusa pomoglo je e, ojačalo je svoj tehnički kapacitet. Međutim, komisija smatra da neovisnost e, bjelaruskog regulatora mora dalje biti jačana kao i bliski, blisko praćenje i monitoring razvoja. Što se tiče E, stres testa nuklearne sigurnosti. Kao što sam već e, rekao, otvorenost i transparentnost su ključni e, kod pitanja nuklearne sigurnosti i u surađivanju sa susjedima na otvoreni način možemo upravo među, međusobnu ekspertizu i jačati povjerenje E, u međusobnim odnosima, a komisija podupire e, korištenje jaja e, ekspertnih i stručnih mogućnosti i tehničke pomoći za upravo jačanje stres testa nuklearne sigurnosti. Evo dvije stvari da pojasnim kad e, se govori o e, razumijevanju stres testa za nuklearnu sigurnost. E, prva stvar, test izdrživosti nuklearnih postrojenja u Europskoj uniji i u drugim zemljama, trećim zemljama provode se na doba, dobrovoljan način, jer eh, pravno gledajući Europska unija ne može obvezati niti jednu zemlju članicu, a niti treću zemlju eh, koja eh, koristi nuklearnu energiju da poduzima test stres test, međutim postoji e, politički volja da se takav e, stres test e, provodi unutar Europske unije te se potiče njihovo širenje izvan Europske unije, a vijeće iz ožujka pozvala ne samo na transparentnost E, i ocjenu svih e, europskih nuklearki, nego i na provođenje sličnih stres testova u susjednim zemljama i diljem svijeta. Od tada je komisija promicala e, provođenje takvih stres testova u susjednim zemljama, te je ohrabrujuće da Ukrajina već dobrovoljno sudjeluje u tome, kao i Armenija koja sada u e, procesu koji podupire e, također Europska unija. E, drugo, se izdržljivosti, stres test je nešto što je u nacionalnim rukama, u nacionalnoj nadležnosti i provodi operater pod nadzorom nacionalnog nuklearnog regularnog tijela i tek nakon što se finalizira nacionalna procjena, e, stres test i izvijesti o rezultatu, tek onda komisija može e, zapravo organizirati kolegijalnu procjenu peer review e, od strane nuklearnih tijela, odnosno tijela nadležnih tijela za nuklearnu sigurnost. 2011. temeljem inicije inicijative komisije nekoliko susjednih zemalja uključuju Bjelarus potvrdili su svoju voljnost da provedu nuklearne testove izdržljivosti potpisujući deklaraciju o provođenju e, nuklearnih sigurnosnih stres testova. Od tada potičemo Bjelarus da provodi e, nuklearne testove izdržljivosti, a stručnjaci e, i Također komisija očekuje u svjetlu zaključaka e, vijeća iz e, veljače 2016. da će se suradnja Europske unije sa Belarusom razvijati pozitivno i u tom smjeru. Koji su sljedeći koraci? Komisija je e, objes, E, obavijestila Belarus da je sada uspostavljen e, e, pravni instrument koji regulira provođenje nuklearnih stres u skladu sa europskim specifikacijama. Belarus je također značio da zaključivanjem stres procesa, e, procesa testa izdržljivosti u Ostroviću e, će e, se u 2016. 2017. izvijestiti o rezultatima, a s naše strane nužna je pripreme za kolegijalnu procjenu, peer review već su provedene i sada je to zacrtano u radnom programu Europske skupine regulatora za nuklearnu sigurnost i zajedno sa komisijom ova stručna skupina organizira će kolegijalnu procjenu peer review čim e, zaprimimo izvješće o nacionalnoj sigurnosnoj procjeni. I ako smatramo da je to pozitivan razvoj, komisija bi željela ubržati proces implementacije u Belarusu te e, dobiti izvješće o provedenom stres testu što je prije moguće. Stoga naše službe planiraju tehničku misiju u Bjelarus u sljedećim e, mjesecima kako bi raspravili e, postignuti napredak. Zaključno, dopustite da kažem da je komisija predana e, jačanju nuklearne sigurnosti u suradnji sa beloruskim tijelima na svim političkim razinama Nastavljat ćemo promicati najviše razine standarda e, nuklearne sigurnosti zajedno sa Bjelarusom i sa svim našim međunarodnim partnerima. Te dopustite da kažem da imamo bliske kontakte sa susjednim zemljama članicama, posebice s e, Litvom, kako bi se pratio e, razvoj u dotičnom nuklearnom postrojenju i E, uvjeravam vas da će da je parlamentu u potpunosti i e, kao i do sada biti izvještavan o svim novim razvojima čim se o njima zaprime izvješća. Prim, zaprime. Hvala gospodine Stiljanides. E, otvaramo raspravu. Gospodin Mamikin, se izvolite. E, Povjereniče, uvaženi kolege. E, E, nuklearka planira se još od 80-ih, ali zbog e, katastrofe s Černobilom 86. planovi su zaustavljeni e, do nedavno, a 2013. počelo je izgradnja koja će koštati oko 10 milijardi dolara i reaktor im je vodno-vodni reaktor koji se planira sada koristiti i u e, Harkidi nuklearki u e, Finskoj. Zabrinutost međunarodne zajednice Litve je jasna, jer Belarus nikad nije imao nuklearku na svojem teritoriju i zbog toga postoje bojatni hoće li moći njome ispravno upravljati. Stoga kako bi se ublažilo ove zabrinutosti, Belarus bi trebao dopustiti provođenje niz stres testova koje će biti provedeni pod e, okriljem Međunarodne agencije za nuklearnu energiju, također i cjelokupnom ocjenom učinka na okoliš, e, posebice utjecaja na pitku vodu, što je e, resurs koji dijeli sa susjednom Litvom. Obzirom da odnosi između Bjelorusa i Europske unije napreduju, nadamo se u pozitivnom smjeru, nadamo se da će i rješenje za ovaj problem uskoro biti pronađen obzirom da e, u što se tiče nuklearne energije ne postoje i druge mogućnosti osim e, suradnje svih e, izravno i neizravno uključenih strana Bjelarusa, Ruske federacije, Europske unije ili bilo kojih drugih dotičnih nadležnih međunarodnih institucija. Te još želim dodati da je atomska energija uz dobro upravljanje ekološki e, dobra i može opskrbljivati desetljećima ako se na ispravan način koristi. Gospođa Fotiga, izvolite. najbardziej ucierpiały w wyniku katastrofy w Czarnobylu. 23% e, e, terenu. Ocjenjuje se da je 23% bjelaruskog teritorija e, kontaminiran nakon eksplozije u Černobilu i stoga je Bjelarus imala vrlo opreznu politiku prema nuklearnoj energiji te je sudjelovala u projektima koji se odnose na nuklearne centrale. Međutim, nakon toga, e, nakon što je odbijala sudjelovati u takvim projektima, sada je promijenila mišljenje. E, istovremeno, sadašnja politika nije sasvim jasna. Ostrovec je zajednički projekt Rusije i Bjelarusa i dio sredstava dolazi isto tako iz Finske. Ostrovic se nalazi e, tek 50 km od Vilniusa, vrlo blizu litavsko-bjeloruske granice, na području gdje bi trebala biti ta centrala. E, to je vrlo trusno područje. Isto tako, tu su i brojni zrakoplovi koji prelijeću to područje. U svakom slučaju tu su potrebne promjene. Zašto naglašavam sve ove elemente? Prije svega potrebno je naglasiti da Bjelarus nije poštovala sve obveze konvencije ESPO i sve i nije objasnila sve elemente koje je potrebno objasniti. Isto tako to je bitno pitanje i za Poljsku i brojni su građani e, pro, protiv ove elektrane. E, hvala, ja ću govoriti e, litevski ako dopustite. Uvaženi povjereniče, uvaženi kolege, prije četiri godine Lukašenko je jasno rekao da nuklearno postrojenje u Astrovisu E, treba biti e, najjeftinije i gdje i kada sagrađeno. E, dakle, to je bio izravni citat. Kada to čujem, doista sam uplašen i mislim da niko više neće biti miran i bilo bi smjesno <laughs> da nije istina, ali nuklearka Ostrovice gradi se na način e, da se štedi na troškovima sigurnosti i krše se sve međunarodne konvencije, uključujući Arhuška, e, ne provode se odgovarajući stres testovi, a čak su i tipične e, krađe u, kao što je poznato u građevinskim krugovima u, i, i to je ilegalno i nesigurno građenje i Danas čujemo objašnjenje komisije za mi je žao, ali mislim doista moram reći komisiji da to nije dovoljno e, jer e, odluka za gradnju ove nuklearke je odluka Moskve za održavanje energetskih planova regija. Mi se moramo probuditi prije nego što bude prekasno, jer kompromis sa nuklearnom sigurnošću je put u propast. Ovdje se bavimo diktatorom, ovdje, ovdje se radi o Lukašenku diktatoru koji e, želi izgraditi atomsku državu i nije naučio lekciju iz Černobila. A jesmo li mi, dame i gospodo, tu lekciju naučili? I želim vas e, sve podsjetiti nuklearne katastrofe ne poznaju granice. Dakle, uvaženi E, kolege, postoji samo e, jedno rješenje. Ovo ilegalna gradnja treba biti dokinuta i ovaj projekt može se razmotiti samo ako postoji adekvatan ključni dijalog koji će omogućiti Europskoj komisiji da strogo nadzire građevinski proces. Treba nam jasna reakcija od strane Europske unije usmjerena i prema Minsku i prema Moskvi i moramo koristiti sve napore koje imamo i ne vidim razloga zašto Europska unija ne bi mogla koristiti iskustva e, e, recimo izvučena iz razgovora s Iranom, uključujući i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Hvala. Gospodin Meštalka ima riječ. E, hvala. Predsjedniče, kolege. Drago mi je da vam se mogu obratiti o ovoj važnoj temi kao što je sigurnost nuklearnih instalacija, ne samo u kontekstu izgradnje ove nuklearne elektrane na bjelorusko-litvanskoj granici. Po statističkim podacima od 1. svibnja preko 400 nuklearnih reaktora e, je trenutno u funkciji u 30 zemalja i planira se izgraditi još stotine novih, uključujući i u zemljama članicama. Nedavno smo obilježili 30. E, godišnjicu tragedije u Černobilu. Organizirao sam e, i jedan okrugli stol na kojem su bili predstavnici civilnog društva i stručnjaka iz Bjelorusije da nam kažu e, o svojim, da nam ispričaju o svojim iskustvima vezano za tu tragediju i oni se slažu da ova nova nuklearna elektrana udovoljava svim sigurnosnim standardima i da civilno društvo nadzira njezinu izgradnju. Ali i u drugim zemljama članicama postoje razloze za zabrinutost kao i u Belgiji jer imamo stare nuklearne elektrane, a u Ukrajini neke nuklearne, neke nuklearne elektrane se nalaze na prvoj liniji fronta. Znači moramo vidjeti kako možemo umanjiti rizik od e, incidenata i poboljšati sigurnost. Hvala. A sada gospodin Rope. Hvala kolege i gospodine povjereniče, hvala što ste pristali razgovarati o ovoj temi koja je veoma važna za cijelu Europu. Nažalost, razočarava me e, činjenica da povjerenik Stiljanides nije odgovorio na veoma važno pitanje iz njegove nadležnosti vezano za rizik koji može prouzročiti takve, takvi objekti, odnosno nuklearne elektrane u blizini granica Europske unije. To je zaista velik problem. Izgradnja ove nuklearne elektrane Ostrovec e, pri čemu su prekršeni brojni međunarodni standardi. Imamo tu i prethodni odgovor koji sam dobio od gospodina Kanjete koji je rekao da je e, već proveden taj stres test, a tada ti testovi nisu niti počeli. I ta, zaista me zbunjuje ovo što je rekao gospodin Andrukaitis, a to je da je Bjelorusija se drži svih međunarodnih konvencija, dok e, konvencije, uključujući i Arhušku, e, utvrđuju, odnosno utvrđeno je da je Bjelorusija to sve e, krši i da se oglušuje na te zaključke. Zašto, se, zašto pred tim zatvara oči komisija koja je potpisnica tih konvencija. Morate shvatiti zašto to nas brine. Gradi se nuklearna elektrana na granici Litve, dakle Europske unije, gradi ju jedna autoritarna država e, koju kontrolira Rusija i oni se ne drže međunarodnih standarda. Nadalje, mi znamo e, kakva je tamo radna kultura i kakav imaju stav prema transparentnosti. Primjerice u travnju je došlo do jedne e, jednog incidenta gdje je jedan dio e, te građevine se srušio i Minsk je to zataškao. I e, tamo se sve radi jako nepažljivo i oni jesu pozvali stručnjaka iz IAEA da e, evaluira to, to gradilište, no ipak i dalje ostaju veliki problemi. Nemamo niti utjecaj Eh, odnosno procjenu učinka za eh, rijeke u Litvi, nemamo niti rezultate testova eh, na udar zrakoplova i na potrese. I također komisija je priznala da regulator nije nezavisan u Bjelorusiji, to znači da nuklearna sigurnost ne ovisi o mišljenju stručnjaka nego o mišljenju vlade. A radi se o jednoj nedemokratskoj državi. Tako da tražim od komisije da e, osmisli akcijski plan, da ga predoči Europskom parlamentu koji će natjerati Bjelorusiju da se drži svih e, međunarodnih standarda na planu sigurnosti, jer to bi trebala biti jasna poruka Minsku da ova nuklearna elektrana koja je e, izgrađena, a na uštrb sigurnosnih standarda i koja krši sva načela slobodne trgovine i Zaista struja proizvedena iz te elektrane e, nije prihvatljiva. Gospodine Rope, imate plavi karton. Gospodin Arnot ima pitanje za vas, ako prihvaćate. Prihvaćam. Imate riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Ovo je naravno jedno pitanje koje je šire mm, koje nadilazi granice Europske unije, to je međunarodno pitanje. Vi ste rekli što biste htjeli da komisija učini u ovom slučaju. Također ste spomenuli i Međunarodnu e, agenciju za e, nuklearnu energiju, ali niste rekli što biste htjeli da je napravi u tom smislu. Možete li nam dati možda nekakvih sugestija što bi oni mogli napraviti uz ono što već do sad rade. Hvala vam na vašem pitanju. Situacija je veoma komplicirana. Kao prvo, mjesto izgradnje je e, izabrano, ali tek su onda e, odlučili da pozovu stručnjake da oni utvrde je li to gradilište, odnosno mjesto zaista prikladno. To je bila politička odluka. Činjenica da Bjelorusija se obvezala da će provesti taj stres test, ali to nije učinila. I činjenica da komisija e, cijelo vrijeme se navodi na pogrešan put. Komisija je rekla da su ti stres testovi provedeni Dakle, komisija je potpisnica konvencija, tako da oni moraju e, postaviti to pitanje i tražiti od njih da oni e, osiguraju e, provođenje tih svih sigurnosnih standarda, jer inače će to sve biti jako opasno ako dođe do nekakve tragedije. Gospodine Etrić, IAEA prati razvoj nuklearne energije u cijelom svijetu i pod pod pokroviteljskom un Tu Europska unija zaista izlazi iz granica svoje nadležnosti. E, ako Bjelorusija e, izgrađuje svoju nuklearnu energetsku bazu, a na uštrb drugih zemalja, to, time se treba baviti i IAEA. E ako Bjelorusija ili bilo koja druga zemlja želi razviti svoju nuklearnu industriju, onda treba se držati međunarodnih pravila. Ja podržavam e, veći udio nuklearne energije u Velikoj Britaniji, ali to također mora biti u skladu sa pravilima IAEA. To vrijedi za sve zemlje. Suverene države bi trebale mm, imati pravo da razvijaju svoju zemlju, ali dokle god se drže međunarodnog prava. Ako dođe do kršenja međunarodnog prava, onda se time treba baviti UN. Europska unija e, je željna moći i nezadovoljna time što se upliče u živote svojih građana, ova organizacija se želi uplitati i u politiku svojih susjeda. Svi vi kao nacionalne države biste trebali dati podršku IAEA i e, ne odnosno odoljeti ovom iskušenju da se upličate u poslove suverenih nezavisnih država koje dakle trebate se pozivati na međunarodno pravo i ako, treba, ako dođe do kršenja onda se pozovite na UN. Postoje konvencije koje mi kao suverene nacije trebamo se držati njih kao potpisnice. Znači Europska unija ne smije raditi to što sada radi da djeluje kao E, jedan jedinstveni entitet e, kao neka super sila, kvazi super sila. Mi imamo zakone i ako se zakoni krše nečemu što je tako važno kao što je nuklearna energija, onda trebamo pozvati UN da djeluje. Ali koristimo tijela koja već postoje i pobrinimo se da ljudi budu zaštićeni, a ne ne smijemo dopustiti da političko manevriranje i političke ambicije u to se upletu. Hvala, gospodin Le Breton. Hvala gospodine predsjedniče. Nuklearne katastrofe su jedne od najvećih e, prijetnji čovječanstvu. Černobil koji se dogodio 86. godine i Fukushima 2011. godine treba shvatiti jako ozbiljno. Zato je legitimno da Europski parlament se zabrine za sigurnost e, Ostroveca, odnosno tamošnje nuklearne elektrane. Te e, bitno je da se e, na ispravan način završenih izgradnja do 2008. Ta elektrana nije E, nije podvrgnuta e, stres testu e, predviđenom rezolucijom Europskog parlamenta. A to je nešto što je nužno. Nakon Fukushime treba treba nadzirati sigurnosnu situaciju na više od stotinu nuklearnih reaktora u Europskoj uniji i više od 20 izvan treba potaknuti e, Bjelarus da poštuje e, ono što je dogovoreno. Isto tako, e, elektrana Ostrovec nalazi se samo 50 km od Vilniusa. Nuklearna sigurnost je predmet organizirane međunarodne suradnje pod kontrolom IAEA sukladno dogovoru iz 1994. godine. Ta međunarodna suradnja bi trebala se nastaviti u okviru e, Europe naroda koju podržavam. E, ne smije se e, pitanje Ostrovesa instrumentalizirati pitanje nuklearne sigurnosti. 2015. godine je isto tako uspostavljena vojna baza a e, istovremeno je Rusija financirala izgradnju Ostrveca. E, pozivam Europsku uniju da ne e, iskoristi ovo pitanje da bi dodatno uništila naše odnose s Rusijom. Mike. Hvala, gospodin Korlin Mike. Gospodine povjereniče, podsjećam vas da postoje različiti E, reaktori. Neki su skuplji, neki jeftiniji, neki su sigurniji, neki manje sigurni. Ne znam što je to reaktor koji odgovara najvišim standardima. Ali ako znate, gospodine povjereniče, postoji samo jedan e, reaktor e, koji, koji bi odgovarao tim standardima kad kažete da Ostrovec tome ne odgovara. U svakom slučaju mi zapravo guramo Bjelarus prema Rusiji i već godinama guramo Lukašenka prema Rusiji. On ne želi biti ruski klijent ali Rusija je njegov jedini saveznik, ali to je naša greška, jer svaki puta kada ga napadamo, guramo ga u ruke Rusiji. Hvala. gospodine Gospodin Gospodine povjereniče, prije nekoliko dana je bila 30. obljetnica nuklearne nesreće u Černobilu na teritoriju Ukrajine, tako da izgradnja e, jedne E, nove nuklearne elektrane e, je ponovno e, izazvala tu zabrinutost. Podsjetili smo se toga. Tisuće ljudi su poginule u, Černobilu i to je zaista uništilo okoliš na planeti. I, a sada nam komisija kaže da europski građani ne trebaju se bojati. Ja vjerujem komisiji moram vjerovati, ali moram se sjetiti da ista ta komisija koja je sada dala tu izjavu se ne može pobrinuti za činjenicu da 66% e, nuklearnih elektrana u Europskoj uniji je već debelo prekoračilo krajnji rok kad su trebale biti zatvoreno. Nova direktiva će zahtijevati milijarde i milijarde eura da bi se modernizirale te nuklearne elektrane, ali samo je jedna trećina novca osigurana. Ljudi e, protestiraju, a komisija pere ruke. E, pitali smo i gospodina kanjeta e, vezano za nuklearnu elektranu na španjolskoj teritoriji blizu E, portugalske granice i on je rekao da se čeka na prijenos e, odgovarajuće direktive u španjolsko pravo, u španjolske zakone. I rezultat toga je e, da ta nuklearna elektrana koja stalno ima problema i dalje radi, a komisija nije dovoljno proaktivna. Da, ja vjerujem e, sve ovo što ste vi rekli vezano za ovu nuklearnu elektraniju u Bjelorusiji, ali zaista bih e, htio biti siguran da komisija radi sve što može da bi osigurala sigurnost, a to ne radi u Almanasu. Uvaženi povjereniče, ovdje govorimo o e, potencijalno ali doista nesigurno, nesigurnim nuklearkama, ali želim reći nešto o sigurnim nuklearnim elektranama. E, Njemačka vlada e, je svom odlukom da, da zaustavi sve nuklearne elektrane e, došla u jedan e, ne, nezgodan položaj gdje gospođa Merkel zagovara zaštitu klime, a onda ide protiv tehnike koja bi to omogućila. Već davno su njemačke nuklearne elektrane proglašene najsigurnijima na svijetu, one se sada ukidaju i gase i sada e, e, e, njemačka vlada želi ovdje biti predvodnik, ali nitko ne slijedi taj cilj. Francuska produljuje dozvolu postojećima, gradit će nove, druge zemlje žele graditi nove. U Belgiji se upravo ponovno uključuje elektrana koja je bila isključena blizu njemačke granice. U istočnoj Europi dotrajale nuklearne elektrane rade dalje, nove se grade. Japan e, uključuje ponovno e, svoje elektrane, nuklearne elektrane koje je isključila poslije Hirošime i sada ih uključuje u mrežu. Dakle, diljem svijeta 443 e, nuklearke su više puštene u pogon nego što su prije, bile prije Fukushime. E, I sada mi isključujemo naše nuklearne elektrane u Njemačkoj što će dovesti do povećanja cijene. A sada ovaj potez e, Bjelorusije ne samo, ne, ne samo solidarno e, prema susjedima, ali pogledajmo recimo što će biti sa cijenama električne energije, na primjer kao što je u slučaju u Njemačkoj i učinimo nešto protiv ovakvog razvoja. Gospodine Henkel, imate plavi karton od gospodina Hübnera, odnosno gospodina Buhnera. Gospodine Henkel, htio sam pitati, e, znadete li možda koliko posto svjetske energije proizvode danas nuklearne elektrane? Možete li doista reći da to doprinosi klimatskim zaštiti od klimatskih promjena. Samo manje od 3% e, doprinose nuklearnim elektranama. A što se tiče sigurnosti njemačkih nuklearki, što mislite o ovim slučajima Feldni Krumus Da, već sam vam rekao da broj nuklearnih elektrana na svijetu raste i da na primjer u Kini 24 nove elektrane se, nuklearne elektrane se grade upravo. A to što nuklearne elektrane ne proizvode CO2 bilo bi svima jasno da je to time nema utjeca na klima. Ono što ste govorili sa reaktorima u Njemačkoj nema nikakve veze s reaktorima. Naime, ostajem pri činjenici da su e, nuklearne elektrane u Njemačkoj daleko, daleko najsigurnije na svijetu. Gospodin Selimović. Zahvaljujem. E, Bjelorusija je imala dvije nuklearne elektrane koje će sada biti ukinute, a ruska tvrtka sada e, gradi, e, će sada razmontirati te dvije E, elektrane, a sada će se e, investirati e, goleme količine ruskog novca u izgradnju ovih novih elektrana i to u trenutku kada Bjelorusija već u velikoj mjeri ovisi o Rusiji, o uvozu energije koji uvijek dolazi iz e, istog e, dobavljača Rusije. Dakle, ponovno ovdje vidimo kako Rusija pokušava iskoristiti energetsku politiku kao oružje za utjecaj na druge zemlje i to onako kako Kremlju paše. To smo već vidjeli ranije u Kirgizistanu, Kazahstanu, u Poljski, Ukrajini, Gruziji i također to ćemo vidjeti sutra u Bjelorusiji. Zato Europski parlament e, mora bolje pogledati kako stoji ovaj projekt e, i e, također ovaj projekt utječe u velikoj mjeri i na druge zemlje i cilj, to nije u skladu sa ciljem Europske unije, to je osiguranje europski, osiguranje izvora obnovljive energije. Hvala. Gospođo Sanchez. Hvala. Tragedija u Černobilu je e, utjecala direktno na ljude u Bjelorusiji, a indirektno i u cijelom svijetu. Nema granica ako dođe do nuklearne katastrofe. A sada Bjelorusija gradi novu e, nuklearnu elektranu bez da je provela e, stres test koji je osmislila komisija i nisu provedene studije o procjeni učinka. Komisija ne bi e, smjela ići krivim putem. Trebala bi poticati Europu da zaista preokrene odnos snaga. Mi imamo resurse, moramo promijeniti naš model e, energetske e, politike. Vidimo da Njemačka to radi, trebaju napraviti to i druge zemlje, ali treba komisija ih pogurati da to učine. Moramo zatvoriti one elektrane u Španjolskoj koje e, su već e, prešle e, debelo svoj radni vijek. Gospodine Javor, da, čuli smo dosta važnih poanta vezano za ovu nuklearnu elektranu u Bjelorusiji, ali ja bih htio ukazati vam zašto mi brinemo zbog toga što se gradi ta nuklearna elektrana tako blizu granicama Europske unije, ali ima nešto što bi nas eh, trebalo brinuti unutar Europske unije. U Mađarskoj će se graditi dva nova eh, bloka, eh, isti model, ista tehnologija kao u Ostrovecu, dakle to su ruski modeli e, VVR 2002. To su reaktori koji su isti kao oni u Ostrovicu, a vidjeli smo da Mađari zaista na fleksibilan način tumače propise Europske unije vezano za nuklearnu elektranu. I jedna od agencija e, koja se, znači koja je dio Euratoma je e, utvrdila da je došlo do kršenja zato što nije raspisan e, javni natječaj u skladu sa zakonom o javnoj nabavi Europske unije i e, jedan e, natječaj je bio dakle nepropisan i sada se vodi dubinska istraga zato što je možda tu bilo i zabranjenih državnih subvencija vezano za taj projekt. I sam pilot projekt nije bio ocijenjen kao kvalitetan zato što nije bio dovoljan, dovoljno transparentan. Dakle, ova država e, također krši E, pravila Europske unije o nuklearnom otpadu zato što je uvezen e, uvezen je i otpad iz, kad, koje, do kojeg je došlo nakon jednog incidenta. Biste li vi kupili rabljeni automobil od takvih ljudi? A evo takvi ljudi nam grade nuklearne elektrane u srcu Europe. Gospodine Javor, imate plavi karton od e, gospodina Jakovčića

Hvala na pitanju. Potpuno se slažem s vama. Potrebna nam je bliska suradnja između država članica. Kad je riječ o ovom projektu, deset država članica sudjeluju u projektu sukladno e, konvenciji ESPO. Mislim da i dalje e, države članice ne poklapnjaju dovoljno pozornosti tom projektu. Austrija i Njemačka su izrazile interes i zabrinutost zbog projekta, ali ja bih htio zatražiti države članice, uključujući i Hrvatsku, da budu aktivnije u pogledu ovog projekta. U malim zemljama poput Mađarske nuklearne investicije nisu investicije koje se tiču samo jedne zemlje. gospodin Epiteidos. Hvala gospodine predsjedavajući. Nuklearna energija je siguran oblik energije, ali da bi se mogla koristiti čak i za mirne svrhe potrebne su mjere predostrožnosti i trebamo biti oprezni, pogotovo kad postoje nuklearne elektrane koje se grade blizu granica Europske unije. Takav slučaj je upravo nuklearna elektrana u Ostrovecu u Bjelarusu. Imamo određene zadrške, zato što ne znamo jesu li se poštivali najviši, odnosno visoki sigurnosni standardi Europske unije. Isto tako, to je onda i pitanje sigurnosti nuklearnih e, instalacija koje će se izgraditi u Turskoj, bivšoj Jugoslavijskoj republici Makedoniji i Albaniji. Turska je posebno opasna jer tu može doći do nuklearnih nesreća. Jer kao i u slučaju Bjelarusa tu nema transparentnih postupaka i ne poštuju nužno standarde sigurnosti. Stoga bi se Europska unija trebala pobrinuti da nuklearni reaktor u Ostrovecu, a i drugi nuklearni reaktori koji će biti izgrađeni budu sukladni međunarodnim standardima koje se poštuju u Europskoj uniji. Hvala. Sljedeća je gospođa Ward. Uh, Hvala gospodine predsjedavajući. Moram reći da sam dosta uh, tužna što je gospodin Etheridge napustio vijećnicu. E, bez interesa za ovu važnu raspravu. On je pokazao da je potpuna neznalica jer tvrdi da se trebamo isključivo na međunarodne zakone i zakone, odnosno propise UN-a da bismo bili sigurni. Zar ne zna da najmoćnija sila svijeta e, SAD ne postoji Međunarodni kazneni sud, Međunarodni sud i stoga E, e, se pitamo u kakvoj smo, u kakvom smo onda situaciji. Kad je riječ o Bjelarusu, naravno oni moraju provesti e, sve potrebne stres testove i procjene učinka na okoliš i isto tako se trebaju pobrinuti da svi E, susjedi i okoliš budu sigurni. I isto tako i svi građani, uključujući mene gospodina Ezriđa. Ali tu je još jedno šire pitanje. Nuklearne elektrane imaju potencijalne troškove koje je teško ocijeniti. Humanitarna i okolišna katastrofa koja bi se mogla dogoditi u slučaju ozbiljne e, nesreće ima može imati posljedice koje je teško i e, zamisliti. Sjetila sam se e, žrtava nesreće u Fukushimi. Tu je puno stradalih i puno ožalošćenih. To je i strah od e, kontaminacije. Otkad sam izabrana, radim sa e, mrežom Nuclear Transparency Watch E, koji ima potporu Europskog parlamenta koji se bori za veću nuklearnu sigurnost nakon nesreće u Fukushimi 2011. godine. Htjela bih istaknuti da moramo kontinuirano e, težiti veće nuklearnoj sigurnosti i transparentnosti i podupirati organizacije civilnog društva koje rade u području s ciljem, u tom području s ciljem povećanja te transparentnosti i sigurnosti to je sektor koji ima velike javne subvencije i samim time trebamo, eh, potrebna je suradnja sa eh, tom platformom Nuclear Security Watch i nevladinim udrugama kako bi se osiguralo poštovanje najviših standarda. Hvala. Hvala. Dosta se dobro držimo rasporeda i vremenskog okvira, tako da vas molim da se i dalje pridržavate zadanog vam vremena. Gospođa Makove je sljedeća. Hvala. E, nuklearne katastrofe donose sa sobom smrt. Puno bolesnih naraštaja uništavaju okoliš i život. Svi se sjećamo onoga što se dogodilo nakon nesreće u Černobilu i onoga što je uslijedilo i to je nešto što se nas tiče, to se tiče Europske unije. Ako se gradi nuklearna elektrana, a da se pritom ne poštuju e, sva pravila vezana uz sigurnost, onda se to nas tiče jer je naša sigurnost u pitanju. Danas govorimo o elektrani u Ostrovec u e, je Rusija i nalazi se tek 50 km od glavnog grada Litve Bjelarus tvrdi da je to nešto što je dobro, da će time smanjiti svoju e- energetsku ovisnost o Rusiji. Ali to je laž. Bjelarus ovisi jako o Rusiji. 90% plina im dolazi iz Rusije. A elektranu grade ruske kompanije e, iz, i to ruskim novcima. Radi se o 22 milijarde dolara otprilike. I s pravom Litva optužuje Bjelorusiju što ih nisu obavijestili o namjeri izgradnje ove elektrane, što nisu napravili studiju utjecaja na okoliš, što nisu obavijestili građane e, o učincima na kvalitetu vode i tako dalje. I o toj elektrani smo dobili informacije samo putem izvora tre, dakle putem trećih strana, a ne od bjelaruske vlade, to nije normalno. I druge situacije bi se mogla naći u istoj situaciji. Evo, vidjeli, smo da e, se to može dogoditi u Mađarskoj. Opet projekt koji se financira e, od strane Rusije. Moramo se brinuti za sigurnost građana. Hvala e, gospođo Makove. Morao sam vas prekinuti zato što ste prekoračili vrijeme. Gospodin Šulc je sljedeći. Zahvaljujem. E, ovo što čemu raspravljamo nije tehnički problem. Radi se u zapravo o e, e, političkim interesima i legitimnim interesima temelja međunarodnog prava, na primjer ESPO konvencije i ekoloških konvencija. Nakon 2001. ratificirani su planovi za izgradnju nove e, nuklearne elektrane i formalno je Ukrajina ispunila one e, uvjete koje je trebalo ako bi na kraju e, to e, ne bi se pokazalo da će činiti dalje to treba onda i narodu pogledati ali sada za sada komisija u ovom postupku šuti iako se u Ukrajini postavljaju pitanja naime E, tamo se produljuje radni vijek elektrana 20-30 godina protiv e, međunarodnog prava iako su dotrajale i zato e, pozivam da se dokine izgradnja na ovakav način i također da se i ratificira Kijevski protokol koji 13, 13 godina nakon potpisivanja još nije ratificiran i odnosi se na 70 e, novih gradnji. Hvala. Gospodin Buhner. Vielen Dank. Zahvaljujem. E, nuklearna elektrana Astravec e, koja se upravo gradi krši nekoliko, istovremeno nekoliko međunarodnih sporazuma, Arhušku konvenciju, na primjer obveze provedbe stres testa. Biste li vi kupili e, automobil koji nije službeno testiran? Upravo bih ovdje sad htio spomenuti da ovaj planirani tip VVR 1200 inherentno ne nudi onu sigurnost koju mi očekujemo jer odnosi e, duljine prema promjeru e, reaktora nisu povoljni i teško je upraviti reaktorom, ali to nije jedini problem, nego kao što sam ovdje već rekao, E, Bjelorusija nema financijske resurse da e, povuče sve konsekvence iz ovog projekta. A što se tehničke opskrbe tiče koja će biti potrebna, a niti što se tiče atomskog otpada. Možete li nam vi povjereniče zajamčiti da ovaj puta ponovno neće biti taj neće biti e, europski porezni obveznik koji će morati platiti ono što Bjelorusija neće moći. Hvala. Gospodin Sa Sanji. Zahvaljujem. Prije nekoliko tjedana u travnju, 26. travnja, bila je 30. obljetnica katastrofe u Černobilu i Bjelorusija je bila jedna od najvećih žrtava e, posljedica e, te katastrofe, a čije posljedice se osjećaju još danas i to je dokaz da je to doista europski problem koji prelazi sve granice. I važno je da pogledamo e, i pozbavimo tim prekograničnim aspektom i svi se uključimo u, činjen, u osiguranje sigurnosti ove nuklearne elektrane. E, što se tiče sigurnosne politike, također ovo pitanje je prilično važno jer Minsk ovisi o Moskvi, naravno. A energetska ovisnost i energetska sigurnost e, Bjelorusije e, su stvari koje se sada pokušaju provući u 21. stoljeće, ali jedna zemlja, e, Mađarska, se ovime baca natrag u 20. stoljeće ovakvom e, tehnologijom, e, ovom drugom jedinicom koju sada gradi. Želim uskrenuti pozornost komisije i parlamenta na to da u Mađarskoj e, zemlji iz koje dolazim e, nitko ne obraća e, pozornost na ovo i zato molim potporu za ovo što sada govorimo. Znači svaka nova nuklearna elektrana je jedna nova rana u europskom tkivu jer pokušavamo širiti obnovljive izvore energije a atomska, odnosno nuklearna energija kao izvor energije je zapravo prepreka u tom pogledu. Hvala što ste mi dali riječ. Ovo nije rasprava koja je opća, već je vrlo specifična. Dakle, ovdje ne možemo raspravljati o strukturi opskrbe energijom u Europi i u kojoj mjeri nuklearna energija je korisna, potrebna i tako dalje. Radi se o vrlo konkretnom investicijskom projektu koji se nalazi na lokaciji vrlo blizu granice Europske unije. I možemo reći da je to neuralgična točka i za Litvu i za Bjelarus. I stoga me iznenadio odgovor povjerenika koji je rekao da se radi tek o još jednom investicijskom projektu te da je potrebno ga tek, tek tehnički ocijeniti. Niz kolega nas je podsjetilo na katastrofu u Černobilu. Mi smo zapravo s druge strane željezne zavjese. Mi znamo što znači nepoštivanje ljudskih prava i okoliša. pitanje zaštite odnosno sigurnosti u ovom projektu je nešto što izaziva brojne dvojbe. Isto tako to je i pitanje Rusije. Radi se o projektu koji financira, odnosno sufinancira Rusija, a kao što znamo, ruski investicijski projekti su podređeni njihovim političkim ciljevima. Ako Europska unija doista želi osigurati sigurnost cijeloga projekta i voditi stvarnu vanjsku politiku, onda ne smije prešutjeti da se radi o ruskom projektu koji ima političke ciljeve. Sada prelazimo na spontano javljanje na riječ. Gospodin Zelski je prvi. Panie przewodniczący, powiem w dużym skrócie. interesuje. Gospodine predsjedavajući, bit ću vrlo kratak. Ne zanima me od, od kuda dolazi novac za tu nuklearnu energiju u Bjelorusiji. Ne zanima me hoće li Bjelarus poslije preprodavati energiju koja će biti proizvedena u toj nuklearnoj elektrani. Jedino što me zanima je sigurnost proizvodnje, te hoćemo li biti sigurni, odnosno hoće li područje e, u okruženju elektrane biti sigurno. Treba jasno naglasiti da sigurnosni elementi uvršteni u pitanje komisije, pitanje za komisiju, moraju dati odgovor na e, postavljena pitanja. Komisija treba iskoristiti sve instrumente koje ima na raspolaganju da ovaj, e, e, ovaj projekt stavi pod svoju kontrolu. Gospodin Marijas je sljedeći. Hvala gospodine predsjedavajući. Bjelorus je jedna od najrazvijenijih bivših sovjetskih republika. Lukašenkova vlada naravno stalno je okrenuta prema Moskvi, ali ne bismo zbog toga trebali imati negativan stav prema njemu. Naravno, postoji oče, e, očit rizik od nuklearne nesreće i znamo da u tom slučaju se posljedice ne mogu zadržati u nacionalnim granicama, kao što smo vidjeli u slučaju nesreće u Černobilu. Kad je riječ o izgradnji elektrane u Ostrovecu, to treba biti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. I potrebno je pridržavati se pravila. Međutim, to vrijedi i za Tursku koja upravo sada gradi nuklearnu elektranu na svom teritoriju. Tu su i neke stare e, nuklearne elektrane u Europi, recimo u Doelu i Nuancu, dakle dvije nuklearne elektrane u Belgiji o kojima bi također trebalo razgovarati. Kada će to biti? Hvala. Nuklearna sigurnost je jako važna i to s Europskom unijom i bez nje. Možemo samo žaliti zbog činjenice da da e, države članice imaju stare nuklearne pogone. Tu su rizici koje ne smijemo umanjivati. To je slučaj i nuklearne elektrane Damaras u Španjolskoj blizu portugalske granice. Potrebno je e, e, ugasiti određene reaktore koji predstavljaju rizik sigurnosni i po okoliš ovaj proces, tijekom ovog e, procesa ne smijemo zaboraviti mjere predustrožnosti e, prilikom, tijekom i nakon gašenja reaktora, a tu je isto tako i otpad. A proizvodnja energije mora isto tako podrazumijevati i načelo energetske učinkovitosti. Gospodin Arnold. Hvala gospodine predsjedavajući. Kad je riječ o nuklearnoj sigurnosti u e, Bjelarusu, to je nešto što treba pratiti na međunarodnoj razini. A mislim da je jako bitno osigurati da se sva međunarodna sigurnosna pravila poštuju. Međutim, tu postoji jedno šire načelo koje treba navesti u ovoj raspravi. Radi se o tome da postoji niz međunarodnih organizacija u Europskoj uniji koje daju podršku, uključujući i Međunarodnu agenciju za e, nuklearnu sigurnost i, u, i Ujedinjeni narodi. Oni igraju vrlo važnu sigurnost. MMF, Međunarodna organizacija za standardizaciju E, Interpol i tako dalje. Dakle, sve te organizacije su tu važne, ali u Ujedinjenoj kraljevini se i dalje e, dalje e, vodi rasprava o jednom drugom pitanju. Ovdje se radi o nekim drugim stvarima i situacija u Be Bjelarusu je specifična. Izgradnja nuklearne elektrane u Astrovicu u Bjelorusiji Eh, je važna za energetsku politiku Europske unije i Bjelorusije i zaštitu eh, okoliša i očigledno je da Bjelorusija ima svako pravo pronaći alternativne izvore energije i trebamo za razmisliti o tome da 90% plina koje ta zemlja koristi se uvozi iz Rusije i postoje različita mišljenja što se tiče sporazuma Bjelorusije sa e, ruskim tvrtkama o izgradi e, izgradnji same elektrane i upravljanja otpadom, a 22 milijarde dolara plaća upravo e, Rusija. Mislim, mogu oni potpisati razne sporazume bez ikakvih naznaka i treba napraviti simulacije ekstremnih uvjeta, tre se treba uskladiti sa e, propisima o zaštiti okoliša Također trebamo imati i suradnju e, Međunarodne agencije za nuklearnu energiju i AEA e također. Hvala. Zahvaljujem. Povjereniče, izvolite. Thank you, Zahvaljujem e, predsjedniče, uvaženi zastupnici. Želim e, kao prvo zahvaliti na svim e, izlaganjima koje smo čuli, a koje pokazuju koliko su visoki ulozi u pitanju energetske sigurnosti. I zaključno bih htio reći nešto o nekoliko širih pitanja koja su spomenuta u ovoj raspravi. Ali kao prvo nešto konkretno o pitanju Astraveca nuklearne elektrane. Znači ono što sam rekao na početku želio bih ponoviti još jednom, a to je da će komisija nastaviti koristiti sve instrumente na svom raspolaganju kako bi osigurala najviše moguće standarde sigurnosti u EU i na međunarodnoj razini. I to je nešto o čemu se ne može pregovarati kao što sam već rekao i što je neupitno. I upravo toga je naš prioritet sada osigurati e, provođenje e, stres testa za nuklearnu elektronu Astrovec u skladu sa specifikacijama Europske unije. Te kao i uvijek komisija će e, izvještavati parlament u svakom trenutku o bilo kakvom novom razvoju u trenutku kad se on dogodi. Međutim, Dopustite također da jasno kažem, mnoga rješenja za pitanja koja su postavljena u ovoj raspravi nalaze se e, upravo u potrebi okončanja energetske izolacije i dovršenja internog europskog tržišta energijom. Za Litvu kao i za sve druge baltičke države to znači da moramo nastaviti raditi u smjeru njihove pune integracije u europsko energetsko tržište. E, dobra je vijest da e, postoje napredak i da idemo putem napretka. Nedavno je kren, su krenule operacije e, i radovi na među povezivanju interkonekciji Poljske i Švedske u električnoj mreži zahvaljujući Polinku i Nordbaltu i je razina međusobne povezanosti interkonekcije baltičkih država sa ostatkom europske mreže znatno je povećana sa 4% početkom 2014. na otprilike 22%. Um, također po pitanju plina se radi i E, e, što se tiče e, i interkonektora za plin Polar Litva. GPL je prvi plinski interkonektor između istočnog Baltičkog mora i kontinentalne Europe, odnosno regije, Baltičke regije. Kada 2019. bude dovršen dokončati će izolaciju ove regije po pitanju plina, dalje diverzificirati izvore plina, puteve od opskrbe i na kraju omogućiti smanjenje cijena za potrošače. Puno ovog napretka zahvaljujem upravo je postignut zahvaljujuće e, planu interkonektiviteta energetskog tržišta na baltičkim državama koji će e, obuhvatiti cijelu regiju, integrirati je u europsku mrežu. To je jedan primjer i drugima o tome što možemo postići u okviru energetske unije. Međutim, e, na to napredak koji se treba nastaviti, naš sljedeći izazov osigurati da e, sinhronizacija baltičkih država e, bude provedena i u drugim regijama sa ostatkom europskog tržišta. Naša je vizija energetske, vizija energetske unije koja se temelji na solidarnosti i povjerenju a koja govori jednim glasom prema našim vanjskim partnerima i koja omogućuje na posljedku sigurnu i održivu e, opskrbu energijom Europske unije. Upravo zato je energetska unija vrhunski prioritet Europske komisije i e, naš fokus upravo ovdje na implementaciji nastavit ćemo surađivati s Europskim parlamentom kako bismo to ostvarili. Hvala vam na pozornosti. Zahvaljujem povjereniče. Time do, smo došli do kraja ove rasprave. prolazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to su kratka predstavljanja sljedećih izvješća. Prvi je izvješće gospođe Hojbuh o novom savezu za sigurnost opskrbe hranom i ishranu. Dajem eh, riječ izvjestitelj